Tu znači imamo komunikaciju partnerstva EU-ACP za 2020. godinu. A drugo je vezano, znači ovdje imamo e, povjerenika Mimicu s nama koji će nam e, znači e, reći neke informacije vezano uz ove izvješće. Kad, što se tiče vašeg e, prijedloga, čini mi se da nije velika razlika u odnosu na ono čemu govori parlament. Treba nam e, nova znači veza sa zemljama AKP-a nakon 2020. godine. Imamo znači međunarodni okvir do 2030. godine, agenda za održivi razvoj i moramo u svakom slučaju to prilagoditi i ažurirati naš rad. Ovdje imamo dakle vaš dokument, imamo izvjestitelja, gospodine povjereniče, predajem vam riječ, izvolite. Thank you, thank you very much, honorable chair. Hvala najljepša, gospođo predsjedavajuća. Veliko mi je zadovoljstvo uvijek biti pozvan da govorim na ovom odboru. Mi smo bili u stalnom e, kontaktu na obje teme koje su na dnevnom redu, dakle novi konsenzus za razvoj i e, partnerstvo između AKP-a i Europske unije nakon 2020. godine. Najveći dio posla je sada u veoma bitnoj fazi i zaista ovo je dobar trenutak da vidimo kako ćemo ići dalje. Kao što znate, prošlog tjedna komisija je usvojila paket predloga koji obuhvaća ona dva priopćenja. Zajedno s trećim priopćenjem koji predstavlja sveobuhvatnu viziju za održivu EU budućnost i primjenu programa za 2030. godinu u Europskoj uniji i izvan Europske unije. Ja sam sa velikim interesom pročitao vaše izvješće o konsenzusu koje je objavljeno prije par dana i želim se zahvaliti gospodinu Venta i e, Noize na ovom izvješću. Također pozdravljam i nedavnu rezoluciju koju je predstavio gospodin Noize u listopadu o budućnosti odnosa između Europske unije i AKP-a. Bilo mi je veliko zadovoljstvo vidjeti da u oba slučaja na glavni smjer našeg razmišljanja je dosta usklađen. Neću ulaziti sada u detalje, budući da je ovaj odbor već imao niz prilika raspravljati detaljno o suštini naših prijedloga, uključujući i e, zajednički sastanak krajem rujna i sastanak sa visokim predstavnikom prošlog tjedna radije bih se usredotočio na ona područja za koja smatram da predstavljaju stvarnu priliku e, izgradnje zajedničkog temelja za rad. Što se tiče konsenzusa, drago mi je vidjeti iz vašeg nacrta i izvještaja da je postizanje sporazuma o novoj kolektivnoj viziji za razvoj prioritet i za parlament kao i za Europsku komisiju vi ste e, rekli da ovaj novi konsenzus je pravovremen i nužan. Predlog komisije će nam pružiti temelj za zajedničku viziju i tako ćemo odgovoriti na izazove iz agende za 2030. godinu i izazove e, globaliziranog i e, međusobno povezanog svijeta europske institucije i države članice moraju raditi na ovim područjima. To će, tako ćemo poslati jaku političku poruku da je Europska unija spremna biti vodeća snaga u provedbi ciljeva na, središ, na svjetskoj razini kako bismo došli do gospodarskog rasta i socijalne uključenosti i boriti se protiv populista i izolacionističke retorike. E, koja e, je sve prisutnija u mnogim dijelovima svijeta. U našem predlogu smo naročito naglasili glavne e, pokretačke snage razvoja, rodna ravnopravnost, mladi, mobilnost, migracija, održive energije, klimatske promjene i ulaganja. A u vašem izvješću ste se također osvrnuli na sva ova pitanja sve to predstavlja naš glavni cilj, a to je iskorjenjivanje e, siromaštva. Mi želimo strukturirati novi konsenzus oko pet glavnih područja koja se tiču i naše planete, e, siromaštva, partnerstava i tako dalje. Sve to moramo veoma dobro povezati i e, moramo vidjeti na koji način odgovoriti na e, izazove koji stoje pred nama. Zbog toga politika za koherentan razvoj je jako bitna, a ovaj odbor se već dosta zalagao za to. Zbog toga u ovom konsenzusu predlažemo da na sustavan način povežemo sva ova područja koja se tiču razvoja, uključujući E, našu humanitarnu politiku, trgovinsku politiku, sigurnost e, i politiku za migracije. Također se slažemo s potrebom e, mobiliziranja svih sredstava za provedbu i novih vrsta partnerstava. Ja ću sve učiniti kako bih tražio država članica da ispoštuju svoje obveze od onih 0,7% BND-a za razvojnu pomoć kako bismo postigli e, posebne ciljeve za e, najmanje razvijene zemlje. A istovremeno diferencirano partnerstvo sa zemljama srednjih prihoda će nam omogućiti da se borimo protiv nejednakosti u e, zemljama, partnerima i između njih i promoviranje javnog dobra. Kao što smo već rekli, moramo ići još dalje od e, samih e, razvojnih pomoći uključujući i domaće resurse, uključujući e, javno i privatno financiranje. Moramo promovirati stvarne politike za učinkovito korištenje resursa. Naš predlog za europski plan za vanjsko ulaganje ima inovativan pristup. I na kraju moram reći da se slažem sa vama da e, moramo zajamčiti e, razvojnu učinkovitost, ne samo učinkovitost učinkovitost e, u pružanju pomoći. Zato nam je potrebna dobro iskoordinirana Europska unija i dobro iskoordiniran pristup država članica. Potrebni su nam zajednički programi i zajedničko djelovanje. Ukratko moramo činiti više, bolje i na drugačiji način. Sada se želim okrenuti e, našim budućim e, odnosima između AKP zemalja i Europske unije. U ovo će biti jedan novi način djelovanja Europske unije prema ovim zemljama, a zajedničko priopćenje nam jasno pokazuje koji će biti glavni trendovi i glavni temelji na kojima želimo izgraditi e, obnovljeno političko partnerstvo. Veoma mi je drago vidjeti da se slažemo da je suradnja između Europske unije i zemalja AKP p-a veoma bitna i jedinstvena tu imamo skoro 110 zemalja i 1,5 e, milijardu e, e, stanovništva koji svi dijele zajednička načela. Radi se o načelima E, mira, demokracije, ljudskih prava, dobrog upravljanja i vladavine prava i to je nešto što ostaje neizmjenjeno. Naše suradnja, naša suradnja u okviru e, sporazuma o partnerstvu su bitna za iskorjenjivanje siromaštva, upravljanje sukobima, uspostavljanje mira i za e, uključivanje zemalja AKP-a u svjetsko gospodarstvo. Dok se hvalimo našim uspjesima, ne smijemo zaboraviti i na kritičan način procijeniti učinkovitnost ovih partnerstava i reći da nismo iskoristili potpuni potencijal. E, istjecanje ugovora sporazuma iz Kotonua predstavlja sjajnu priliku da e, ponovno osmislimo odnose između EU-a i zemalja AKP. Moramo biti mnogo fleksibilni, moramo imati jasnije ciljeve e, kako bismo bolje napredovali. Zato predlažemo da održimo okvirni sporazum sa tri različita partnerstva za Afriku, Karibe i Pacifik. Ovaj okvirni sporazum pokriva sve zemlje AKP-a. Taj okvirni sporazum treba biti dosta fleksibilan, treba reći o kojim e, ciljevima govorimo, koje su zajedničke vrijednosti i na koji način učinkovito možemo razviti e, suradnju između EU i ovih e, zemalja. E, postoje tri regionalna partnerstva koja moramo ojačati i proširiti sa dobro izraženim prioritetima, a prilagođenim svakoj od zemalja. Također moramo uzeti u obzir kontinentalne, regionalne i podregionalne e, organizacije. Kako bi ovo partnerstvo bilo uspješno u budućnosti, moramo se osvrnuti na razne izazove. Prvi od njih, kao što je to i parlament e, rekao, je taj da partnerstvo mora biti e, utemeljeno na pravno obvezujućem sporazumu koje e, ima dosta prednosti. Veoma je bitno zadržati ugovorne obveze o ključnim elementima kao što su ljudska prava, demokracija i vladavina prava. Drugo, trebamo uspostaviti veze sa drugim zemljama sa kojima dijelimo zajedničke interese, naročito zemlje Sjeverne Afrike i nekoliko najmanje razvijenih zemalja kao i sa otočnim zemljama e, koje još nisu dijelom zemalja AKP-a. Ako uključimo ove zemlje imat ćemo bolji utjecaj E, na sva ona pitanja koja su od našeg zajedničkog interesa. Moramo također pozvati i nove zemlje da sudjeluju u ovom partnerstvu i uključiti sve relevantne dioničare bez obzira na to da li se radi o državnim ili nedržavnim akterima, e, sve e, razine upravljanja, regionalno, lokalno, upravljanje kao i privatni sektor. Ovo partnerstvo se mora biti popraćeno dobrim institucionalnim e, okvirom kako bi se moglo primijeniti na učinkovit način. Bitan nam je politički sporazum za program za 2030. godinu, a to je teško postići. Naš sporazum se temelji na stvarnom partnerstvu među jednakim stranama. Sada ću se kratko osvrnuti na ono što je pred nama. Kao što znate, sporazum iz Kotonua će isteći u veljače 2020. godine, što znači da bi pregovori trebali početi 2015. godine. E, tu postoje direktive e, kojima vijeće pregovara i koje bi trebali biti objavljene 2017. godine. Ja se nadam da ćemo moći napredovati e, veoma brzo kako bismo došli do novog teksta i kako bismo objavili novu zajedničku izjavu u prvoj polovici 2017. godine. U nekoliko narednih mjeseci ćemo morati usko surađivati s vijećem čiji je cilj e, odobriti tekst konsenzusa na sastanku koji je predviđen 19. svibnja. Ako parlament može e, također pratiti ove vremenske rokove. To će nam omogućiti da objavimo zajedničku izjavu u šestom mjesecu, možda za vrijeme e, proslave e, dana razvojne pomoći, a na taj način će se o tome moći raspravljati u sedmom mjesecu na e, sastanku na visokoj razini u New Yorku unutar UN-a. Tako ćemo pokazati da Europska unija želi preuzeti e, vodstvo na ovom području, a e, također e, se veselim e, našoj budućoj konstruktivnoj suradnji, uključujući i ovu današnju raspravu. Hvala. Hvala najljepša gospodine povjereniče. Znajte da i e, mi imamo slične planove i vremenske rokove. Naši koordinatori su se dogovorili pokušati dobiti dogovor o konsenzusu početkom 2017. godine kako bi e, sve bilo spremno za šesti mjesec ono što nam je sada potrebno je da se usredotočimo na konkretne aktivnosti, a e, ne samo da teoretski govorimo o ovim ciljevima i također e, nadamo se da će i e, šefovi vlada i država ozbiljno shvatiti ove obveze. Mi danas dakle imamo predstavljanje dva priopćenja, možda bi bilo jednostavnije prvo govoriti o prvom priopćenju, a kasnije o drugom. Možda bi na taj način se rasprava lakše odvijela. Dakle, možda prvo da čujemo komentare o partnerstvu između AKP-a i EU Europske unije i općenito sporazuma iz Kotonua, a poslije toga ćemo se osvrnuti na drugo priopćenje, jer oba ova priopćenja su jako bitna. U tom slučaju predajem slučaj gospodinu u koji je bio naš izvjestitelj o razdoblju nakon sporazuma iz Kotonua. Norbert. Hvala, Linda. gospodine povjereniče. Što se tiče ovog e, priopćenja, e, mi e, se držimo ovih rokova. Vi ste, nam rekli da od trenutka kada parlament donese odluku i kada komisija objavi e, priopćenje, neće biti mnogo vremena. E, mi smo e, ostvarili jako dobru suradnju s Europskom komisijom, to se može vidjeti i po rezultatima koje smo postigli i u potpunosti smo svjesni činjenice da neke države članice su bile dosta skeptične što se tiče naše budućnosti i partnerstva između AKP-a i Europske unije. To znači da je Europski parlament zajedno sa komisijom morao raditi dosta na uvjeravanju tih zemalja da je to nešto pozitivno za nas i moram priznati da smo uspjeli u tome. Radi se o suradnji koja je jedinstvena, imamo zajednička načela koja ne želimo mijenjati mi se sada nalazimo u jednom svijetu, živimo u jednom svijetu koji se mijenja e, velikom brzinom i u mnogim područjima ponekad zanemarujemo ta načela, nažalost. Stoga je jako bitno u našim pregovorima naglašavati i dalje e, vladavinu prava, demokraciju, ljudska prava a to je ono što činimo i u okviru ovog sporazuma. E, Europska unija mora i dalje e, nastaviti nadzirati e, svjetsko gospodarstvo na svjetskoj razini. Nažalost, potencijal sporazuma iz Kotonua nije dovoljno iskorišten i stoga mislim da zastupnici se moraju više uključiti u sva ona područja e, koja ih zanimaju i za koja smatraju da su bitna. E, također je bitno da ovaj sporazum bude pravno obvezujući, kao što ste to i vi rekli. E, naravno, ne smijemo zaboraviti izbore u Sjedinim američkim državama jer znamo da može doći do određene vrste izoliranja e, Sjedinjenih država do gospodin Trump je rekao da više želi imati eh, bilateralnih odnosa sa zemljama nego trgovinskih sporazuma sa više zemalja eh, što nam pokazuje koliko je bitan konsenzus u ovoj našoj cjelokupnoj strategiji, strategiji koja ima za cilj ispunjavanje ciljeva održivog razvoja. I veliko mi je zadovoljstvo što jako dobro surađujemo s komisijom, a sada se nadam da će nas i države članice pratiti u tome. Ima li još e, netko ko želi nešto reći na poskotonu? E, hvala lijepa, e, povjereniče. I hvala Linda. I hvala povjereniku na ovim objašnjenjima. Priopćenje pokriva dosta različitih e, pitanja koja definitivno možemo podržati u smislu sadržaja, ali postoje određena područja u kojima imamo dvojbi. Rekli ste da je pitanje migracija treba staviti na jednaku razinu kao i promicanje mira i sigurnosti, borbe protiv e, klimatskih promjena i sl. Međutim, mene ovdje brine da ćemo malo preopteretiti političku raspravu s našim partnerima, a to će onda biti na uštrb e, ravnopravnosti spolova, ljudskih prava. Migracijski dijalog neće nužno voditi prema poboljšanju postupaka za zakonite migracije. Mislim da je to više usmjereno prema e, vraćanju migranata. To je jedno pitanje prema kojem ja imam određenih dvojbi. Također me brine privatno gospodarstvo i uključivanje više privatnih e, gospodarskih subjekata. Imamo primjere gdje multinacionalne kompanije su bile uključene u te zemlje, ali nisu pridonijele održivom razvoju, nego su se usredotočile samo na vlastite poslovne interese iskorištavale su prirodne resurse, e, pojačavale su napetosti i doprinijele toj strašnoj situaciji jer nemamo tamo pravni okvir, a ne mogu naći niti pravni okvir niti u ovom priopćenju. Moramo razmisliti o tome kako se možemo pozabaviti sa tim dvojbama. Pozitivno je što ste govorili o borbi protiv klimatskih promjena i rješavanje e, problema s okolišem s kojima se suočavamo kao i, e, kao i borba protiv e, pronevjere i izbjegavanja poreza i raznih prevara. To je nešto što mogu podržati. U području poljoprivrede možda možemo koristiti jasnije izričaj Nigdje nismo spomenuli e, sustav poljoprivrede i vezan za zaštitu okoliša. Jučer na odboru za poljoprivredu čuli smo od nekih ljudi koji e, su radili u Africi da treba poboljšati kvalitetu tla i opće poljoprivredne uvjete. To je nešto što ovdje nije spomenuto. Ako pogledamo kvalitetu tla u Africi, možemo vidjeti da treba puno toga učiniti. Moramo se maknuti od, odmaknuti od, od industrijske poljoprivrede. Isto tako postoje pitanje GMO-a. Parlament je vrlo jasno rekao da neće moći podržati GMO, posebno e, u zemljama gdje se on trenutno koristi. Pomalo sam razočarana. Kada se radi o e, višestranim odborima koji se koriste za suradnju sa AKP zemljama, moramo razmisliti o tome e, kako možemo e, učiniti napredak i kako možemo zajednička pitanja unaprijediti u tim odborima. Glavni razlozi zbog, kojeg, zbog kojih e, nemamo ta tri različita sporazuma e, je zbog toga što ćemo raditi zajedno na tim višelateralnim forumima, međutim istovremeno postoji kritika da to u prošlosti nije dobro funkcioniralo. U prošlosti nismo e, se zastupali, e, nismo bili zastupani zajedno sa zemljama AKP-a zato što one to nisu željele. Mislim da treba postojati jedan fleksibilni institucionalni pristup. E, to ovdje i piše, međutim ne znam kako će to izgledati u praksi, kako će se to provoditi. Do sada smo imali ta tijela, međutim ona nisu dobro funkcionirala. Trebamo cijeli okvir, to je ono što žele naši partneri, ali moramo vidjeti i gdje možemo ojačati određena područja unutar tog okvira. Mislim da je pogrešno to sve staviti u isti koš umjesto da imamo tri različita sporazuma koji se onda temelje na ljudskim pravima. To bi bio e, najbolji pristup i najbolja ideja, mislim. Ali hvala vam puno što ste došli i što tako redovito dolazite i e, dajete nam ažurne e, informacije ovom odboru. Dajem e, isto tako riječ Cecil Kingo, a želim pozdraviti i Del Sevisi koja će, koja će sudjelovati u ovoj raspravi. Cecil Hvala lijepa, hvala lijepa povjereniče i na ovom priopćenju. Željela sam e, naglasiti nekoliko, aspekata e, ovih sporazuma nakon Kotonua. Drago nam je da opet imamo taj obvezujući sporazum i želim da on takav i ostane, a drugo je parlamentarna dimenzija. Ja mislim da trebamo zadržati tu parlamentarnu dimenziju, posebno tako e, da to ne bude samo konsultativni postupak, nego da možemo dati neku vrstu mišljenja. To je jako važan aspekt. I kako bismo dopustili e, različitim zastupnicima da e, raspravljaju i da daju doprinos različitim argumentima s kojima se bavimo e, upravo ovdje u ovom odboru. Druga je politička dimenzija koju su spomenuli moji kolege što se tiče eh, aspekata ljudskih prava, eh, političkih odnosa sa zemljama AKP-a. To su članak 8 i 96 eh, kada je to vezano za dijalog i mogućnost da zadržimo taj dijalog i sa drugim zemljama što će nam omogućimo omogućiti da spriječimo konflikte i sukobe, a isto tako da možemo nastaviti razgovor sa zemljama koje pokazuju određenu političku nestabilnost. To omogućuje našim institucijama da se uključe u jedan pravni okvir koji će nam omogućiti da nastavimo te odnose. To smo koristili i u raznim prilikama. Citirat ću samo jedan u slučaju Burundija, ali imamo mnogo takvih e, slučajeva. Mislim da e, treba posebnu pozornost posvetiti tom pitanju. Hvala. Hvala. Samo nekoliko stvari što bih i sama željela reći kako bi bolje to shvatila. Dakle, imamo taj krov i onda imamo strategiju za svaku regiju. Imamo afričku strategiju, jednu za Pacifik, jednu za Karibske zemlje. Hoće li to biti sporazumi o partnerstvu? Svaki će postavljati prioritete za određenu regiju, samo kako bi dobili osjećaj kako će to funkcionirati u praksi. Drugo je vezano za trgovinu koja je izuzetno važna Znamo da postoje problemi sa CIPASom. E, na koji način je opća uprava DEFKO uključena u to? Ove, ovog tjedna ćemo e, glasovati za e, sporazum o srednjoročnom razdoblju za Ganu. Imamo razne takve trgovačke ugovore, a partnerstvo je vezano i za trgovinu, a ne samo za razvojnu politiku. Dajem riječ povjereniku. Izvolite. Hvala lijepa, dragi članovi odbora, na vašim e, pitanjima, prijedlozima, zabrinutostima vezano za ovaj okvir e, nakon Kotonua. Želio, bih se samo, samo nešto reći o tome kako ćemo ići dalje. Dakle, neću govoriti o, samo o okviru nakon Kotonua, zato što je to e, jedan rad koji se još priprema i e, doći ćemo do mandata za pregovore negdje krajem sljedeće godine. Međutim, kao prvo, ono što mi predlažemo kao komisija su e, te te, sastavni dijelovi za ono što će se događati nakon Kotonua. Međutim, sam sadržaj ovoga prijedloga govori o tome da se radi o velikom pomaku kojeg ovdje predlažemo. Suprotno onome što neki kažu, mi ne predlažemo kontinuitet sadašnjeg sporazuma e, Kotonu. Međutim, jednu, predlažemo jednu važnu promjenu. Započinjemo od tri regije. Od, od specifičnosti ove tri regije AKP-a, a onda idemo u, prema skupini AKP zemalja, a ne obrnuto. Dakle, koristimo realnost skupine AKP kako bismo postavili pravila i ciljeve koji su u skladu s našim interesima a naši interesi u ovom sporazumu su jasno definirani e, u e, zakonski obvezujućem dijelu e, sporazuma iz Kotonua kada se radi o političkom dijalogu, posebnim mjerama, vladavini prava, ljudskim pravima, demokratskom upravljanju, članku 96, članku 13, članku 8 Vidim da će biti vrlo teško pregovarati sa 79 zemalja pojedinačno o, kada se radi o tim pravno obvezujućim aspektima naših interesa. I zato smo kao komisija odabrali prijedlog da e, predložimo takav zakonski obvezujući sporazum, odnosno jedan aranžman koji se temelji na određenim pravilima a to je u srcu vanjske e, vanjskih djelovanja Europske unije i mnogih međunarodnih sporazuma koji postoje i koji zaista slijede takav pristup. Druga stvar koju bih želio e, spomenuti jest da u raspravi koju smo do sada vodili sa skupinom zemalja AKP-a sa tajništvom, ali i sa institucijama, sa ministrima iz zemalja AKP-a, sa ministarskim vijećem, došli smo do zaključka da postoje barem dva e, snažna stajališta e, skupine AKP-a, našeg partnera e, u pregovorima za Poskotonu, a to je da ta skupina je voljna ostati kao snažna, snažno vezana skupina, bilo unutar ili izvan e, sporazuma nakon Kotonua. A drugo stajalište skupine AKP zemalja jest da bi one željele imati e, snažne, e, snažne odnose s Europskom unijom koji su pravno obvezujući. U tom kontekstu također moramo E, pristupiti svim našim institucijama e, koje će se baviti našim pregovaračkim mandatom do kraja procesa, nego moramo i raspravljati s našim partnerima e, u skupini AKP zemalja da vidimo koja su njihova mišljenja vezana za ovaj konačni okvir sporazuma nakon Kotonua. Također moramo spomenuti neke od e, komentara koji su danas e, dani e, od strane naših zastupnika. Bitno je da ovaj konsenzus, novi konsenzus, ali isto tako ovaj okvir nakon sporazuma iz Kotonua se pozabavi pitanjem razvoja partnerstva s privatnim sektorem, dakle uključenje privatnog sektora u razvojno partnerstvo partnerstvo za razvoj. Ako pogledamo angažman e, privatnog sektora kada se radi o ovakvom partnerstvu, ako pogledamo stanje stvari kako je trenutno, slažem se da postoje mnoge mnoga europska poduzeća, velike korporacije i investitori koji slijede samo svoje poslovne i trgovačke interese i koji su i njihov angažman u, zemaljima, u zemljama AKP-a ipak doprinosi nekim poslovnim aktivnostima i koristi neke prirodne resurse. Na nižoj razini lanca vrijednosti i proizvodnje. I Zato je naš cilj i naš zadatak e, dovesti to privatno javno partnerstvo i privatni sektor e, do nečega što je zaista pravo partnerstvo kako bismo olakšali njihova ulaganja ali vođeno određenim politikama e, što će, koje će biti jako dobro napomenute e, u smjernicama za Europski investicijski fond, gdje ćemo imati naš kapacitet bespovratnih sredstava e, koji će biti u skladu sa e, kapacitetima financijskih institucija, ali isto tako koji će biti u skladu sa Europskim fondom za održivi razvoj a onda očekujemo nova ulaganja u Africi ili u e, europskom susjedstvu. Ali ta ulaganja moraju biti u skladu sa e, kriterijima koji će doprinijeti e, razvojnim ciljevima i koji će doprinijeti gospodarskom rastu, industrializaciji i uključivanju gospodarstava u partnerskim zemljama i u ovom e, lancu vrijednosti kako ne bismo e, smanjili vrijednosti nacionalnih resursa partnerskih zemalja nego kako bismo dodali vrijednosti njihovom lancu proizvodnje. E, to svakako nije jednostavan zadatak ali je nužno i vrijedno da pokušamo privatnom sektoru dati određenu ulogu u razvojnom partnerstvu na toj razini. To ne samo da je predviđeno u našem konsenzusu ili u našem okviru nakon sporazuma iz Kotonua, nego je to dio programa nakon, do 2030 i e, isto tako programa e, za financiranje oko kojeg smo se sporazumjeli na toj razini. Ima, to ima nešto zajedničko sa e, sporazumom o gospodarskom partnerstvu i sa privatnim investicijama. Jedan od problema sa ratifikacijom i e, potpisivanjem IPA sporazuma je da je on više usredotočen na pristupu tržištu, na trgovačkim e, pitanjima, a ne na omogućavanju lanaca proizvodnje i lanaca vrijednosti u partnerskim zemljama i kako bi smo im omogućili da, imamo, da imaju proizvode s kojima mogu trgovati. Ako ulazimo u e, partnerske sporazume, gospodarske partnerske sporazume pod e, novim aranžmanom iz Kotonua, onda će to kombinirati više industrijskog rasta, e, više e, rasta u proizvodnji u partnerskim zemljama i bolji pristup tržištu za njihove proizvode. Tek onda možemo imati potpuni e, učinak naše sveukupne razvojne politike radi o partnerstvu i suradnji sa zemljama AKP-a. Hvala lijepa. Sada idemo na konsenzus, na drugi dio. Imamo dva su e, izvjestitelja koji su upravo predložili svoje izvješće, gospodin Venta, a onda gospodin Neuser. Hvala. Gospodin Venta. Pani Panie komisarzu, do miło Pana widzieć. Z nami tutaj znowu dokładnie ty. Hvala. Gospođo predsjednice, pozdravljam e, gospodina povjerenika. Jako mi je drago što ste danas e, s nama ovdje i to jednu jedan tjedan nakon objavljivanja komunikacije komisije. Kao i moj kolega, gospodin Norbert Neuser, je, pripremio sam izvješće o ovoj temi i ja sam eh, mogao vidjeti da sve točke, skoro sve točke koje se nalaze u vašoj komunikaciji su isto tako u skladu sa mišljenjima parlamenta. Vi na isti način definirate velike orijentacije, posebno što se tiče razvoja suradnje sa zemljama AKP-a. Kao i gospodin Neuser moram reći da mislim da održivi razvoj mora biti u srcu e, te suradnje, postoje znači tih 17 e, e, ciljeva i ti ciljevi održivog razvoja su su u potpunosti važni, izuzetno važni. Ono što je važno da to upišemo također ovaj problem e, migracija. Naše izvješće podcrtava Važnost dobrog upravljanja potrebna nam je aktivna suradnja, a također i aktivno uključenje stanovništva. Ti ciljevi i te vrijednosti su vrlo dobro naznačeni u vašoj komunikaciji, no, gospodine povjereniče, postavljamo si pitanje, ne bi smo možda mogli jasnije i e, na snažniji način to podcrtati. Vi govorite o jakom partnerstvu, privatno-javnom e, partnerstvu koji treba biti jak a također i e, o vezi sa financijskim sredstvima. No, to je jasno, to mora biti upisano u transparentne kriterije kako bismo stvorili kritičnu dodatnu vrijednost i pozitivne sinergije. Možda bismo to jednostavno trebali napisati i vidjeti jasno u toj komunikaciji. Što se tiče partnerstava, Željeli bismo također e, više spominjanja nevladinih organizacija, sindikata, e, poslodavaca i također akademske zajednice. Možda bismo također jasnije trebali opisati na koji način e, vidimo ulogu nacionalnih parlamenta, ako je to nešto što treba uzeti u obzir, a e, što se tiče e, osmišljavanja nacionalnih politika. Evo to je ono što sam želio reći. Izvolite. Hvala, hvala Bogdane. Što se tiče ovog konsenzusa, čini mi se da smo postigli konsenzus kao su izvjestitelj, želio bih prije svega dodati nekoliko točaka koje su važne za mene. Mislim da je e, važno da jasnije e, kažemo da e, politička usklađenost i koherencija je izuzetno važna. To treba posebno naznačiti u određenim poglavljima. Nismo jasno rekli da naši principi i naše vrijednosti trebaju biti jasno naznačeni. Da, to se spominja, ali to treba biti snažnije podcrtano. Partnerstva, demokratizacija, uloga civilnog društva, suradnje, vlada sve je to e, ključno to, a što se tiče civilnog društva i ciljevi za 2030. godine, bez civilnog društva nećemo ništa postići vezano uz te naše ciljeve za 2030. godinu. Također bismo mogli više govoriti o najmanje e, manje razvijenim e, zemljama. To sve skupa nije dovoljno podcrtano. Kad govorimo o privatnim ulaganjima, mislim da e, nam je potrebna transparentnost na području suradnje. Suradnja mora biti snažna kako bi se ta dodatna vrijednost iz privatnih ulaganja najbolje razvila na najbolji mogući način. Imamo također i pozitivni razvoj koji e, mora biti uzeti u obzir ako imamo e, tu transparentnost. Ono što je važno, trebamo zbilja jasno podcrtati e, taj cilj transparentnosti. Mi kao parlament se želimo više uključiti u tu točku, želimo osmisliti studije u tom smislu i isto tako želimo imati status promatrašća. To je također važno za uzajamne fondove. U ovom trenutku imamo još određena rezmi ilaženja u tom smislu. a pod vojnim akcijama željeli bismo što to, e, znati što to zapravo znači. Potrebna nam je jasna definicija. Mi kao parlament želimo e, najjasniju e, moguću pravnu definiciju kako bismo mogli provesti nadzor. A kad govorimo o 0,7%, željeli bismo da e, bude jasno naznačeno da ta, tih 0,7% su zapravo temelj za razvoj za određene zemlje. Treba također istaknuti e, uloga UN-a što se tiče ciljeva e, održivog razvoja Mislim da u ovom trenutku e, se pridržavamo našeg vremenskog okvira, da je komisija napravila dobar posao. S druge strane, Ujedinjeni narodi su istaknuli da od sada pa do 2030. godine ako ne bude više razlika između zemalja u razvoju i razvijenih e, zemalja ako svi budemo razvijene zemlje onda jednostavno možemo reći da smo uspjeli u svojim naporima moramo e, možda svi uzeti u obzir da smo svi u razvoju da trebamo e, promijeniti naš način funkcionira to će u svakom slučaju imati implikacije na međunarodne organizacije i njihov rad Hvala. Sljedeći govornik, izvolite. Hvala. Samo jedno zadnje pitanje. Imamo e, konsenzus koji je ipak dosta daleko upisan u vremenu 2030. godine. Mislim da bi e, trebali upisati u ovu akciju e, i u srce ove akcije borba, borbu protiv siromaštva treba govoriti također i problemima migracija i sigurnosti. No, e, problem je sljedeći. Uzimajući u obzir taj e, dugi vremenski rok, kako ćemo osmisliti prioritete? Da li je e, borba protiv siromaštva prioritet ili će se to na neki način odbaciti? Da, to je u svakom slučaju ključno i što se tiče koordinacije između država članica i komisije nešto izuzetno važno kako bismo postigli najbolje rezultate i na području suradnje i pomoći sa zemljama u razvoju. No, e, Imamo sljedeće pitanje, tekst je dosta dugačak, moramo sa vijećem e, ispregovarati naravno završni test. Da li su, znači, ovi takozvani boxes dio e, nekakvog konsenzusa ili što je zapravo to? Znači ti dijelovi, kad mm, pregovaramo o pregovorima, da li je cijeli tekst dio pregovora, evo, zapravo nije jasno kako to sve skupa funkcionira. E, gospodine povjereniče, evo imate riječ. Hvala. Hvala još jednom na vašim doprinosima i mišljenjima u ovoj e, raspravi. Što se tiče važne teme konsenzusna o razvoju, to će definirati, voditi akcije razvoja Europske unije i država članica i to na koordinirani način i usklađeniji način u budućnosti i to u skladu sa ciljevima održivog razvoja do 2030. godine i agende 2030. Želim eh, prije svega reći da predloženi tekst konsenzusa je eh, sveobuhvatan i pruža pregled te definira glavne e, prioritete i najvažnije teme. Teme koje su spomenute naravno i danas od e, vaših govornika. Mi u svakom slučaju smo otvoreni da u diskusiji postignemo zajedničku izjavu. A što se tiče samih formulacija i naglašnjavanja određenih e, točaka, određenih smjernica, e, mogu, e, može li se to možda definirati na jasni način, naravno mi smo ovdje na raspolaganju za raspravu vezano uz to. Također je važno naznačiti da što se tiče e, cijelog teksta konsenzusa da imamo e, zbilja e, prioritete koji su definirati koji su definirani u tekstu. Što se tiče naših razvojnih akcija budućnosti i radi se prije svega o e, iskorjenjivanju siromaštva. To je zapravo nešto što daje glavni smjer e, suradnje na području razvoja u budućnosti. Zbog toga, naravno, moramo reći da postoji širi kontekst iskorjenjivanja siromaštva održivog načina na kojih se bavimo razvojnim ciljevima u okviru šire globalne agende i u tom smislu želimo okupiti sve te elemente iskorjenjivanja i borbe protiv siromaštva kako bismo koristili sve instrumente održivog razvoja, sve alate na našem raspolaganju kako bismo postigli taj cilj. U tom kontekstu moramo e, isto tako pogledati širi kontekst e, suradnje na području razvoju i u okviru agende za održive ciljeve. No, postoje isto tako jasne povezanosti i interakcije između e, razvoja, e, migracija, humanitarne pomoći e, i tako dalje. Postoji cijeli niz konteksta, elemenata i taj razvojni okvir je puno širi nego što je to bilo definirano prije. Zbog toga moramo pronaći ova, ovu delikatnu ravnotežu između akcija na području razvoja i e, pomoći drugim e, razvojnim ciljevima koji su povezani sa e, migracijama ili sigurnosti. U konsenzus i tekst konsenzusa uzima u obzir da sve naše akcije na području sigurnosti ili migracija će koristiti razvojne alamente, a to mora biti u svakom slučaju kompatibilno sa pomoći u razvoju. također da ti kriteriji znači službene razvojne pomoći da budu u svakom slučaju u skladu sa svim našim e, akcijama. Također što se tiče novih kriterija i koncepata s kojima se moramo znači dogovoriti u budućnosti što se tiče razvojne pomoći u okviru OECD-a i parlamenta e, znači E, Europska unija nije član e, tog odbora e, OECD razvojnu pomoć, ali većina država članica je. I zbog toga ono što je važno da se složimo u okviru o da se dogovorimo znači o tim kriterijima službene razvojne pomoći vezano znači također i za e, sigurnosne elemente kad govorimo o ovim e, vojnim e, akcijama također vojnim obukama i isto tako opremi E, ponekad institucije u partnerskim zemljama nam e, e, znači ne osmišljavaju dovoljne mjere na području sigurnosti zbog toga mi obavljamo određene obuke vojnog katra kako bismo doprinijeli pitanjima sigurnosti unutar pravila ljudskih prava kako bismo omogućili da E, znači vojne akcije također e, zapravo vojni aspekt bude isto tako dio ovog e, sigurnosnog aspekta. Važno je naravno u tom smislu i uzeti u obzir utjecaj tog aspekta u okviru programa razvoj, za razvoj. Moramo reći da ta jasna linija je naravno negdje e, vezana uz to da za e, sve isključuje oružje. Što se tiče migracija i razvojnih ciljeva, želimo da koristimo e, fondove za razvoj kako bismo imali dva vasna aspekta akcija u okviru migracija s jedne strane se moramo uhvatiti u košte sa uzrocima migracija a s druge strane nezakonite migracije trgovanje i krijumčarenje migranata e, E, bude naravno e, uključeno u tu borbu i da se nelegalne migracije pretvore u zakonite legalne migracije. To je nešto što u svakom slučaju trebamo e, također osmisliti i potvrditi u okviru ovih o, kriterija odbora OECD za razvojnu pomoć DAC svi zajedno, vijeće, parlament i komisija moraju zajedno osmisliti e, zajedničku izjavu kojim bi se onda podupro takav konsensus i vjerojatno to do E, sredine sljedeće godine. Ali to u svakom slučaju treba uključiti i druge dionike, civilno društvo, privatni sektor, neke druge europske institucije koje su također dio razvojne suradnje kao na primjer Europska banka za ulaganja. Sve su to e, važni elementi vezano uz naš sporazum oko znači dogovora oko e, konsenzusa. Važno je da se konsenzus podupre ili potpiše nakon što ga podupru i vijeće i parlament i komisija a nakon toga i privatni sektor i civilno društvo i druge institucije, drugi dionici također trebaju poduprijeti taj konsenzus u okviru razvojnog procesa kako bi to taj proces dobio zbilja svoje e, najsnažnije značenje. Hvala. Mislim da Anelis želi nešto reći vrlo kratko. Izvolite. Hvala. Što se tiče znači ove službene razvojne pomoć, znači imali smo ovdje e, E, isto tako razgovor sa ministrom, e, švedskim ministrom u okviru parlamenta i postavlja mi se pitanje, znači vezano uz doprinos e, parlamenta, vezano uz to. Mi smo zabrinuti, što se tiče troškova integriranja situacije migranata u državama. Postavljamo si pitanje da li će to biti uzete u obzir, da li postoji određeni okvir, vremenski rok vezano uz to. Eto kako zapravo možemo taj proces podržati. Hvala. A što se tiče nekih e, izuzeća, mislim Postavljamo si pitanje, tako jer imamo zabrinutosti što se tiče ovih e, specijalnih e, misija u okviru AKP-a i 100 milijuna. Postavljamo si pitanje od kud dolaze ta sredstva. E, Evo, možda bi naše generalni direktor mogao odgovoriti na ovo pitanje kao i o onim dijelovima sporazuma odnosno boxes o kojima ste vi govorili. Da, evo samo par činjeničnih e, odgovora. Najprije što se tiče tih dijelova, odnosno boxes. Mi smo to uveli kako bismo se uspjeli usredotočiti na ključne elemente kao što je, su na primjer e, migracije, vladavina prava i tako dalje. Dakle, to su te pokret, pokretačke snage sporazuma i ključni elementi koji ponekad mogu biti i nejasni. E, zbog toga smo ih htjeli pojasniti, iako su oni zaista sastavni dio teksta, ali smo ih naglasili na taj način uvođenjem ovih posebnih dijelova u tekstu. A e, glede e, službene e, razvojne pomoći i odbora OECD-a za razvojnu pomoć, za sad se vrši revizija o privatnim investicijama unutar odbora OECD-a povezano s pitanjima migracija, no međutim to nije povezano sa sredstvima koja se dodjeljuju svakoj pojedinačnoj zemlji kao E, nadoknada troškova. To je nešto e, na čemu je naše stajalište takvo da odobravamo sredstva za e, nadoknadu troškova za prihvat izbjeglica u okviru službene razvojne pomoći, a što se tiče povratka ljudi u zemlju podrijetla, tu ne postoji kategorija u okviru DAKA, dakle ne postoji kod za to. Svaka država članica iz odbora OECD-a to može navesti pod različitom šifrom, može navesti to kao socijalnu integraciju, stvaranje radnih mjesta i tako dalje. Mi bismo htjeli postaviti pitanje je li prihvatljivo da u trenutku kada na milijarde eura se troše u zemljama podrijetla za pomoć za upravljanje migrantima, povratak izbjeglica, pomoć i izbjeglicama i tako dakle sve što se tiče dakle migracija da li je to optimalna situacija zato smo postavili pitanje o otvaranju rasprave o ovom. E, ako trošimo novac u Mali, Senegalu, zemljama podrijetla, to je taj dio razvojne pomoći o kojoj govorim i za sad nemamo šifru u okviru DAKA za ove troškove tako da svaka država članica to prijavljuje pod različitom šifrom. To je u skladu sa kriterijima e, službene razvojne pomoći, ali postoje ti različite šifre. Dakle, što se tiče migracija, mi Dakle, trošimo novac u zemljama podetla kako bismo pomogli migrantima da se ponovno integriraju, pronađu radna mjesta i tako dalje. Ali ne postoji razlika između troškova koji za migrante i e, osoba koje e, su nezaposlene. Zbog toga pronalazimo optimalnu situaciju i želimo pronaći e, najbolje moguće rješenje koje će biti transparentno i dobro za sve. Što se tiče pitanja ACSP-a, dakle na onih stotine tisuće miliona, to je nešto o čemu još uvijek raspravljamo, ali to su sredstva koja dolaze iz različitih sredstava E, bez obzira na to da li se radi o DCA ili nekim drugim sredstvima e, unutar pro, proračuna Europske unije. Dakle, to će biti dijelom e, našeg konačnog sporazuma i vidjet ćemo na koji način će se ti fondovi financirati. Dakle, to je prijedlog na kojem mi sada radimo. U redu. Poštovani kolege, sada bismo morali zaključiti ovu raspravu jer u 11 sati imamo zajednički sastanak sa odborom AFET o humanitarnoj krizi u Siriji. a imamo još dvije točke na dnevnom redu. Evo mi sada provjeravamo kakva je situacija sa Alepom. E, znamo da tu imamo na milijune civila i e, to je nešto o čemu ćemo raspravljati u 11 sati na zajedničkom sastanku sa AFETom a također ovdje imamo Stevena O'Briena u parlamentu koji će nam se obratiti u istom ovom pitanju. Ali prije nego što to učinimo, želim da se zahvalimo povjereniku koji je bio uz nas danas i koji nam je dao pregled situacije o ova dva priopćenja koja su jako bitna u pogledu službene razvojne pomoći. Hvala gospodinu Mimica što ste bili sa nama. And A u tri sata imamo i izvješće o e, posljednjem sastanku e, vijeća na zatvorenoj sjednici. Mi smo dodali dakle još dvije točke na dnevni red jučer, jer ali želim da ih brzo obradimo zato što bismo htjeli završiti u 5 do 11, nakon toga prelazimo u prostoriju 2Q2 gdje ćemo imati zajednički sastanak sa odborom AFET. Okay, if leaving, if Za oni koji napuštaju prostoriju, molim vas da to učinite e, tiho, jer kao što sam rekla malo čas e, imamo još dvije točke na dnevnom redu. Bilo bi dobro da možemo nastaviti raditi. Molim vas, e, vi koji ste u zadnjem redu, Molim vas da se ne sastajete u ovoj prostoriji. Ako želite razgovarati, izađite iz prostorije jer mi moramo nastaviti sa radom i govoriti o proračunu. Zaista moramo nastaviti sa radom. Poštovane kolege, prelazimo na temu 9a i govorit ćemo o proračunu za 2017. godinu. Kao što znate, održan je trijalog. Odbor za proračuna je e, potvrdio izbor ishod e, pregovora i glasao o ovim e, dosjejima, a na plenarnoj sjednici u 12. mjesecu će se o tome i glasati. E, ono što predlažemo sada je da čujemo izvjestitelja gospodina Devo koji će govoriti o ovom pitanju. Izvolite. A nakon toga ćemo dati riječ i e, glavnoj upravi Devko. Hvala najljepša gospođo predsjedavajuća. Uvijek mi je veliko zadovoljstvo imati priliku e, dati povratnu informaciju o ishodu e, odbora za pomirbu koji je ovog puta zaista pozitivan. Kao što smo već rekli, 17.12. pregovarači parlamenta su postigli E, konsenzus e, i sporazum sa vijećem i komisijom e, što se tiče proračuna koji je u našoj nadležnosti, to znači da nacrt proračuna kojeg je predložila komisija je sada potvrđen, a istovremeno je i povećan u određenim proračunskim stavkama, značajno povećan kao što je to predložila komisija u pismu za izmenu proračuna. Malo je bilo iznenađujuće dobiti to povećanje s obzirom na ono što je rečeno u listopadu u razgovoru s povjerenikom e, kada e, je od nas zatraženo da pokušamo pronaći druge izvore financiranja. Poštovane kolege, mi ćemo o ovom glasovati na plenarnoj sjednici i mislim da bi bilo dobro vidjeti što smo uspjeli postići e, ovim novim dogovorom. Bez amandmana 31.8. naš odbor je pokušao povratiti 17 e, milijuna rezova Europske komisije i zadržati financiranje humanitarne pomoći na sadašnjoj razini financiranja, dakle za 2016. godinu. U vrijeme kada e, je potražnja za humanitarnoj pomoći sve veća, a u, i također u trenutku kada se troškovi za humanitarnu pomoć sve više povećavaju zbog e, izbjegličke krize, situacije u Siriji, u Turskoj, velikog broja ljudi koji traže pomoć od nas i migracijskih e, tokova koji dolaze iz Afrike preko sredozemlja ovakav rez vijeća je bio zaista dosta začuđujući. Naš odbor je zatražio sredstva od 1211 e, milijuna kao humanitarnu pomoć, 318,7 milijuna iznad one razine koju je predložila komisija i vijeće za 2017. godinu. A to je nešto što se može usporediti sa razinom sredstava za 2016. godinu. Također smo htjeli povećati rezervu za hitnu pomoć za 20 milijuna. Mi smo uspjeli uspostaviti e, razinu koju smo bili i predvidjeli u e, višegodišnjem e, okviru E, Europske unije, a e, plan i onome što je zacrtano u planu komisije za 2017. godinu. Također e, imamo i stavke za prehrambenu sigurnost koja je u skladu sa nacrtom proračuna. Također smo htjeli dakle, povratiti onaj rez o kojem je govorilo vijeće za Latinsku Ameriku u e, kako bismo imali dovoljna sredstva. Što se tiče migracijske krize, htjeli smo povećati e, stavku za e, instrument DCI za 7,1% i postiže 12,8 milijuna. Odbor za proračune je podržao povećanje za humanitarnu pomoć i rezervu za hitne situacije. Na zahtjev našeg odbora dobili smo to povećanje nešto manje u odnosu na ono što smo tražili, ali smo dobili e, dosta velika sredstva za rezervu za hitne E, situacije. Što se tiče e, Bliskog istoka i migracija, tu smo također tražili povećanje, ali samo za 10 milijuna umjesto 44 e, koji su zatraženi prethodno. Dva tjedna nakon održavanja glasanja na odboru za proračune komisija je objavila pismo za izmjenu proračuna kojim se u potpunosti izmijenio E, proračun, naročito što se tiče e, migracija. Za Aziju koji je povećan za 171 e, milion na sa 671 milijun na 771 milijun. I to je dosta bilo začuđujuće. A što se tiče migracija, povećano je e, sa 48,2 milijuna na 448 milijuna, dakle E, tu imamo povećanje od 850%. To je naravno u skladu sa onim što se dešava diljem svijeta i potrebama koje e, postoje. Ovaj odbor je smatrao da je to nužno kako bi se mogli boriti sa izazovima s kojima se suočavamo danas e, glede migracija. Također smo povećali i druge dijelove proračuna, naročito one koji su u našoj nadležnosti, a e, moramo vidjeti što, što se desilo između 6. i 10. mjeseca, 10. mjeseca kada je objavljeno pismo o izmjeni proračuna, tu je došlo do velikih izmjena, izmjena koje su spomenute e, i na sastanku ovog odbora kada smo tražili od komisije da ponovno razmotri ovaj e, nacrt proračuna. O tome se raspravljalo na odboru za pomirenje. E, I kao što smo e, vidjeli, komisija zaista e, je čula ono što smo mi pitali i odgovorila je naša pitanja. Mi smo zaista veoma zadovoljni što smo dobili dodatna sredstva za ovu godinu. To predstavljaju dodatna sredstva koja će biti potrebna za nepredviđene troškove i e, omogućit će nam da e, ostvarimo ono što smo predvidjeli u paktu za migracije. E, dakle, dobili smo veliko povećanje u sredstvima, otprilike 400 milijuna i dodatno imamo i sredstva za uzajamne fondove, te moramo vidjeti na koji način će se ta sredstva trošiti možda još prerano e, vidjeti na koji način ćemo nadgledati to trošenje sredstava, ali zajedno sa odborom za proračune i ovim odborom ćemo sigurno e, iznaći najbolji način za to. Mi smo ponudili povećanje e, za 30% za migracije i povećanje za 25% za humanitarnu pomoć. Ono što smo dobili sada je ishod e, pregovora, povećanje od 835% za migracije i isti e, postotak za humanitarnu pomoć. U usporedbi sa 2016. godinu, odnosno proračunom za 2016. godinu, vidjeli smo značajno povećanje fonda za humanitarnu pomoć. I sada moramo e, vidjeti da li ovdje imamo predstavnike DG Eko, na koji način e, ćemo se ćemo uspjeti udovoljiti potrebama na području za humanitarnu pomoć, naročito na Bliskom istoku. Glede eh, rezerve za hitnu pomoć, ona iznosi sada 315 milijuna, to je 6 milijuna više u odnosu na 2016. godinu. To ta sredstva će u potpunosti biti eh, mobilizirana eh, jer se predviđa znatno smanjenje za 2017. godinu. Također, razvojna Sredstva za razvojnu pomoć su povećana u okviru pakta, ali pretpostavljamo da nećemo imati dovoljna sredstva za e, sva financiranja onog što je predviđeno u ovom parlamentu. I na kraju u sporazumu za pomerbu e, vijeće traži od Europskog parlamenta da potvrdi izmjene ovog proračuna za 2017. godinu e, kao i e, izmjene u planu za vanjska ulaganja čim taj plan bude usvojen. To bi bilo sve za sad. E, možda se kolege žele javiti na riječ, za riječ, ali isto tako bi bilo dobro čuti predstavnike glavne uprave EKO iz e, Europske komisije, budući da su oni e, upravo zaduženi za sva ova pitanja financiranja humanitarne pomoći. U redu, sada nam je ostalo još 8 minuta za ovu raspravu, nakon toga ćemo govoriti o Kolumbiji. E, Kolega, imate li nekih pitanja? Anja Lic? Hvala vam lijepa gospodine Dive na vašim prijedlozima. E, slažem se da moramo ići dalje što se tiče Azije i migracije, ali trebamo zadržati pitanje e, migracija. Ne znam, trebamo učiniti nešto na terenu kako ljudi ne bi trebali migrirati. Isto tako me brine situacija o humanitarnoj pomoći. U ovom prijedlogu je ona ispod e, razine iz 2016. godine, dakle prijedloga komisijnog proračuna i ne znamo kako ćemo se kako ćemo ići dalje. S obzirom da nemamo puno vremena, želio bih opet spomenuti situaciju uzajamnih fondova, da komisija može napredovati kada se radi o objašnjenju i obrazloženju proračuna i uključenja Europskog parlamenta, ali dugoročno ne e, predviđam da je ovaj instrument dobar instrument zato što e, migracijski tokovi i e, fond za Afriku je jedan stalni izazov a to moramo onda uključiti u naš e, kontinuirani rad i moramo kao parlamentarci stalno postavljati pitanja I ne smijemo stalno e, gledati na taj mali, na taj mali iznos, jer cijeli taj e, projekt nije e, u skladu sa našim parlamentarnim radom. Evo, tu je komisija, hoće li opća uprava DEFKO, glavna uprava DEFKO ili netko drugi uzeti riječ. Izvolite. Hvala gospođo predsjednice. Želio bih samo dodati nešto onome što je rekao izvjestitelj. Prije svega želim osobno mu zahvaliti, zahvaliti odboru na konstantnoj pomoći i podršci tijekom e, znači, proračunskog postupka koji je bio dosta težak i složen. No za e, DEFKO možemo reći da rezultati su u svakom slučaju bili e, jako pozitivni. Zahvaljujući vašem kontinu kontinuiranom radu, svi vaši, svi angažmani su se znači e, uskladili sa inicijalnim prijedlogom e, komisije. Izuzetno je važno da kako bismo nastavili sa našom politikom za razvoj da imamo dovoljna financijska sredstva za to. Kao što je rečeno, isto tako smo imali i izmijenjeni e, proračun broj 1 gdje smo predložili 750 dodat, milijuna eura dodatnih sredstava Imali smo tak 699 e, milijuna koji su bili prihvaćeni. Imali smo zbilja dobri e, znači rezultat gdje je DCE bio povećan za 457 milijuna. što se tiče migracije azila imamo 357, a e, Azija oko znači 200 e, milijuna. To sve znači ide u liniju INA vezano uz znači e, migracije na Srednjem istoku i Sjevernoj Africi. Možemo reći da se radi o zbilja izvrsnom rezultatu. U okviru ovog izmijenjenog pisma isto smo smo imali 277 milijuna koje smo predrožili za garancijski jamstveni fond te također za fond za e, održivi razvoj, ali još uvijek nemamo tu pravni TV. i u tom smislu u ovom trenutku sredstva još nisu mogla biti prihvaćena, ali imamo zajedničku izjavu e, gdje se traži od komisije da predloži izmijenjeni proračun gdje je gdje, kad što prije kad to bude bilo moguće čim se definira pravni temelj a nakon toga imamo znači angažman da se ta e, zahtjev što prije riješi kako bismo mogli osmisliti jamstveni fond i ustanoviti taj e, fond za jamstva evo Time bih e, želio završiti što se tiče naše glavne uprave DEFKO. Mi smo u svakom slučaju e, zadovoljni sa cijelim e, procesom i postupkom i zahvaljujemo na poslu koji je obavljen. Hvala. Hvala vam lijepa. Sad idemo na gospodina Panigalija iz glavne uprave EKO. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice što se ovoga tiče. Zahvaljujem vam što ste mi dali priliku da ukratko e, prođem kroz e, proračun za sljedeću godinu. I onda da zahvalim odboru DEVE i Europskom parlamentu općenito na vrlo jakoj potpori e, u proračunskom postupku. Svi znate da konačni ishod nije bio onakav kakav smo očekivali ili se nadali. Međutim, moram reći da smo usklađeni s profilom e, MMF-a, e, višegodišnjeg financijskog okvira. 2016. je bila e, posebna godina, mogli smo dobiti još 300 milijuna paket kako bismo se suočili s krizom i isto tako još 26 milijuna za obrazovanje i hitne slučajeve. Nadali smo se da ćemo dobiti isti iznos i ove godine, barem veliki porast u odnosu na ono što je e, e, komisija predložila u nacrtu proračuna za 2017. Međutim, to nije bio slučaj, pa se moramo nositi sa situacijom kakva jest. Ono što ćemo učiniti jest e, da moramo postaviti prioritete i to snažnije prioritete kada se radi o odobrenim sredstvima za određene krize. Imamo jednu e, odluku koju e, pripremamo. Mi smo pripremili jedan iznos koji je niži od iznosa kojeg obično imamo u operativnoj rezervi kako bismo imali malo veći prostor da to dodijelimo različitim krizama. Isto tako moramo uzeti u obzir da 2017. E, i proračun za 2017. E, za humanitarne potrebe treba uzeti u obzir e, krizu u Siriji, preuzete obveze koje smo preuzeli i za izbjeglice u Turskoj. Ta dva elementa će imati veliki učinak na iznos e, svih ovih odobrenih sestava za druge krize. Međutim, sigurni smo da ćemo tijekom godine 2017. moći mobilizirati dodatna sredstva ili ako ih prerasporedimo e, u troškove koje nisu potrošeni ili u e, rezervu za hitne potrebe priču za hitne potrebe koju ćemo možda revidirati u izvješću u srednjoročnom razdoblju kada se radi o višegodišnjem e, financijskom okviru ili kroz e, fond EDF ili kroz nekakve, e, nekakva druga sredstva posebno kada govorimo o sredstvima koje dolazi, koje su dodijeljeni izvana, recimo za instrument u Turskoj ili za neke konkretne operacije država članica. Dakle, morat ćemo raditi sa ograničenim proračunom, tu, to nije tajna, međutim to znači da moramo povećati učinkovitost i u tom kontekstu moram podsjetiti na posao kojeg e, vodimo kada se radi o velikom, e, o velikom e, pregovoru. Jedan je vezan za humanitarno financiranje, a drugo je quid pro između donatora i onih koji provode aktivnosti. Hvala lijepa. Hvala gospodine Deva što ste nam eh, dali najnovije informacije o učinku. To je jako korisno jer ćemo osjetiti taj učinak i na terenu. Želim zahvaliti osoblju i osoblju, mom osoblju i osoblju parlamenta na iznimno teškom poslu koji su obavili. Hvala lijepa. Uvijek je lijepo zahvaliti osoblju. Nadam se da ćemo imati bolji proračun nego što smo očekivali. Još uvijek nije savršen. Glavna uprava Eko stalno traži neki novac. Međutim, mislim da sada možemo zatvoriti ovu točku dnevnog reda. Sada idemo na posljednju točku prije nego što idemo na sastanak e, s a to je vezano za e, uzemni fond za e, Kolumbiju. Jer kao što znate, potpisan je mirovni sporazum zajedno sa Farkom E, to, je, e, to su odbili, e, odbio narod Kolumbije na referendumu, a sad imamo novi sporazum o miru koji će ući u Kongres Kolumbije da bude usvojen. Nobelna nagrada za mir je ove godine dana e, Juan Manuelu Santosu e, za e, upravo ovaj sporazum o miru. Ovaj uzajamni fond će podržati inicijativu i biti će potpisana sljedećeg tjedna. Korisno je imati ovu raspravu, ne želimo znati ništa iz medija, želimo znati to od komisije E, vidjet ćemo veze je, kako je to vezano za uzajemni fond za Afriku. I sada dajem riječ Joliti Bukevićeni koja će nam reći nešto o ovom novom uzajamnom fondu. Ono što je za nas zanimljivo je na koji će način biti uključen parlament, parlament i praćenje od strane parlamenta. Hvala lijepa. Neću, vas previše, neću vam previše dosađivati s pojedinostima, mislim da je ovo pravovremeno, e, zato što je doktor Lice ponovo postavio pitanje vezano za ovaj uzajamni fond. Ako gledate televiziju, teško je da niste čuli e, spominjanje Kolumbije. To je u stvari zemlja koja ima najveći broj unutarnji raseljenih osoba nakon Sirije. Sukob e, traje već dvije generacije nije ni čudo da ljudi koji su e, rasli u Kolumbiji nisu ni vidjeli nikakvu drugačiju Kolumbiju. Prošlo je već 50 godina, a to ima veliki e, negativni učinak i na susjedne zemlje, posebno Ekvador. E, složenost mirovnog procesa i skupine FARC koju ste spomenuli, danas će komisija upravo raspravljati o tome i usvojiti nešto postoje druge skupine i ako ne krenemo brzo s djelovanjem i e, uspostavom mira, e, ovo, mjesto koje je napustio FARC će biti zauzeto nekom drugom skupinom u, ovoj vrlo kompleksnoj e, sredini u kojoj se krećemo. E, Željela bih da ovaj uzajamni fond, na ovaj uzajamni fond ne gledate kao na neki drugi uzajamni fond. To je vrlo skroman uzajamni fond, ali ima ogromno političko značenje. To ne samo da podupire sporazum o miru koji je sada e, potpisan, a za dva tjedna, 12. prosinca, očekujemo da će predsjednik Santos e, E, doći sa svojom e, nagradom za mir u Brisel, pa možem... E, sad ćemo vidjeti kako izgleda ta nagrada koju je dobio predsjednik Santos. Imamo još samo dva tjedna da to pokrenemo i željeli bismo vam pokazati da je Europska unija zaista odabrala najbolji instrument za potporu Kolumbiji u ovom procesu provedbe i mislimo da je i ovo vrijeme jako oportuno. Ako pogledate povijest drugih uzajamnih fondova, ovo je e, uzajamni fond koji ima toliko e, osnivačica i članica. Na samom početku ima 14 država članica uključene. Drugi uzajamni fondovi E, Kolumbija je već e, pokazala koliko je važno da Europska unija tu bude uključena. E, to nisu jedine zemlje, nadamo se da još šest zemalja razmišlja o tome da se uključi. Mi nismo oni koji su imali tu ideju, nego vlada Kolumbije je došla k nama i zatražila nas to. I na sreću čuli su ih Čule su ih sve države članice. Dakle, imali ste sastanak Selaka u lipnju prošle godine i tu je nastala ta ideja u deklaraciji vezano za, tom, za taj sastanak. Dakle, imali smo ministra e, vanjskih poslova iz Meksika koji je došao u Brisel i on je u svom govoru rekao ne smijete podcijeniti ulogu koju možete odigrati u regiji, posebno u slučaju Kolumbije i u podržavanju e, mirovnog procesa kroz jedan instrument kao što je uzajamni fond. Što je tu toliko važno? To se zaista uklapa u ovu novu viziju razvojne politike i konsenzusa o kojem ste razgovarali. Zato što udružuje Europsku uniju i države članice e, uz koordinirane aktivnosti, e, zato imate mnogo, možemo imati mnogo veći utjecaj i kolektivni učinak. Kolumbijska vlada ima vrlo snažno vlasništvo nad tim i od samog početka su rekli želimo da Europska unija iz različitih razloga da svoje znanje, svoju moć, svoje iskustvo. Rekli su želimo da e, ovo, e, ovaj rad koji ste učinili proširite na regiju u kojima prije niste radili. Ne radi se samo o razvoju, ima mnogo hitnih pitanja i Eko će morati odigrati vrlo važnu ulogu jer ne možemo e, raditi na područjima kojima nemamo pristupa. E, gradonačelnici i načelnici općina su došli na jedan sastanak kada smo posjetili Kolumbiju. Ja sam rekla morate doći i posjetiti nas. Malo sam se šalila. Ja sam rekla, ja bi radost otišla tamo, ali kako ću se vratiti? To je trebala biti šala, međutim oni su rekli, to je zaista problem. Radimo na više teritorija, izgradili smo takozvane mirovne laboratorije gdje pokušavamo dovesti e, sukobljene strane kako bi mogli razgovarati jedni s drugima. Ne želim govoriti o strašnim zločinima, mislim da e, je to, da je e, naš rad na tom području i e, kroz izgradnju tih mirovnih laboratorija da smo zaista donijeli mir u ta područja i kolumbijska vlada je bila zaista zadovoljna kada su vidjeli da je naše iskustvo zaista praktičan primjer Europa nije izgrađena na miru i europsko iskustvo recimo u Hrvatskoj, Irskoj e, pokazuje da to ima smisla. Oni zato e, neki posebni predstavnici dolaze iz Irske i zato je njihovo iskustvo važno i vodič, vođe e, skupine FARC e, prepoznaju učinak Evropske unije. To je sve bila takozvana meka moć. Dakle, što činimo? Vlada nas je zamolila da se usredotočimo na integrirani ruralni razvoj. Pitanje zemlje koje, zemljišta koje se onda pretvorilo u trgovinu drogama, nedostatak socijalnih usluga. E, tu je vlada tražila da se mi uključimo. Dakle, zatražili su nas da se bavimo najtežim dijelom tog problema. Morali smo izgraditi povjerenje jer postoje ljudi koji imaju određene rezerve, boje se da ćemo doći u ta poljoprivredna područja i zgraditi tamo komunizam, da ćemo imati zadruge ili nešto slično, ali to nije svrha. Svrha je dati priliku ljudima koji tamo žive da imaju gospodarsku održivost, da imaju socijalne usluge i da vlada e, provodi svoje funkcije na tim područjima. To jest da e, ojačamo slabu, slabu prisutnost e, e, vlade i da damo određene gospodarske alternative. To je zaista dodana vrijednost koju Europska unija može donijeti kroz države članice i kroz naše prethodno iskustvo. Dakle, podržavamo e, poljoprivrednu e, aktivnost i jačamo institucije i civilno sudjelovanje. Sve to će biti podržano tehničkom pomoći i znanjem iz država članica koje treba prenijeti tim zemljama. To je ambiciozni zadatak. Kako ćemo jačati mir? Koliko košta mir? E, ovo je vrlo e, je, jeftin e, uzajamni fond. Dakle, on košta 70 milijuna iz proračuna Europske unije. Drago nam je da je odbor Ekona došao sa 2 milijuna i država članica sa 22 milijuna. Dakle, sve zajedno imamo 95 milijuna eura i očekujemo i cijenimo e, te vrlo snažne partnere. Kolumbija je procijenila da će trebati više od 3 milijarde ne znam je li se to temelji na činjenicama ili je to teoretska procjena, međutim jedno 100.000 eura neće praviti razliku. Međutim, to je ogroman faktor u tom cijelom procesu jer pokazuje solidarnost koju pokazuje Europska unija zajedno s vladama država članica. To je vrlo snažna poruka potpore i opredjeljenje e, da e, se to mora pretvoriti na aktivnosti na terenu. Dakle, imamo više od 100 milijuna na terenu u smislu povrata. Radit ćemo sa Europskom investicijskom bankom koja može e, isto tako doprinijeti građenjem cesta ili mostova, a radit ćemo i putem e, kroz e, europskog mehanizma za rezultate. Dakle, ne međunarodne organizacije, iako to nije isključeno jer se radi o teškom, složenom području i teško je teško vidjeti e, kako ćemo raditi. Možemo se ograničiti na neke zemljopisne e, zone gdje smo već radili posao i gdje smo priznati. I e, novost uzajamnog fonda jest da će on biti u Bogoti. On, njime će se upravljati na terenu, dakle ne iz Brisela kao što je inače slučaj. E, Biće će potpisan 12. prosinca i upravljat će se njime kao svakim drugim e, uzajamnim fondom. E, Mi ćemo svaki puta kada je parlament zainteresiran dati izvješće o svojim aktivnostima. Nadam se da će aktivnosti početi u veljači sljedeće godine i snažno vjerujemo da ovaj uzajamni fond će nas učiniti vrlo ponosnim jer je to Europa u najboljem izdanju. Hvala lijepa. Imamo vrlo širok e, pregled e, toga fonda. Imaju li kolege kakvih pitanja? Gospodin Deva. Da, u stvari ovo je vrlo impresivna prezentacija. Obično se uzemni fondovi e, uspostavljali kako bi se ubrzalo, ubrzali rashodi tako da više donatora e, doprinosi rješenju problema. Na koji način ćemo osigurati da sredstva iz uzajamnog fonda budu e, dobro praćena kako bi se koristila upravo za projekte kojima su namijenjena. Recimo u Haitiju postoji još uvijek takav kaos. Ništa se ne događa na terenu. Kako će se e, provoditi praćenje trošenja tih sredstava. Imamo satelite ovih dana, možemo vidjeti što se događa na terenu. Hoćete li koristiti satelite? Hoćete li koristiti satelite koje se mogu upravo e, fokusirati na ono što se događa? koji je praktični fizički način provjere da zaista je izgrađeno ne znam 100 e, škola ili e, iskopano 100 e, bunara. Kako ćete to činiti? Želite li kolege možda još postaviti brzo pitanje? Mogu reći da smo sad tu zbilja dobili jasnu sliku vezanu uz ovaj uzajamni fond no, da li imate možda kakvi drugi pitanja? Ne, onda molim vas, gospođo, da odgovorite na pitanje o gospodina Deve. Da, hvala vam. Da, što se tiče Haitija, ja zapravo suosjećam i slažem se e, s ovim što kažete. Možemo reći da uzajemni fond je zapravo e, vrlo fleksibilan i četiri puta ubrzava implementaciju projekata. Ono što mi govorimo ovdje je zbilja o malom e, dodjeljivanju sredstava, otprilike 100 milijuna. A što se tiče Afrike, tu je sigurno ti e, fondovi su puno veći. Ovdje imamo male akcije. Mm, ono što je važno, znači politika i razvojne politike, to je nešto što će biti izuzetno važno. Mislim da što nam se tiče e, satelita, mislim da nam ne trebaju, ali možda bez e, pilotne letjelice, dronovi, to može u svakom slučaju biti e, važno. Naša uloga i cijele glavne uprave je da zapravo morate imati mogućnost da idete na lice mjesta i provjerite e, ko su korisnici i tako dalje. Što se tiče Haitija imamo problema sa samim, e, samom posjetom terenu. Drugi aspekt što se tiče Kolombije, vjerojatno se ne sjećate, mi smo se dogovorili i prihvatili da je Kolumbija specijalni slučaj i znači imamo angažman za 2017. godinu. U trenutku kada Kolumbija potpiše mirovni e, sporazum, onda e, možemo reći da nećemo više potpomagati e, Kolumbiju znači u okviru tog i zbog toga mi nismo, e, mi smo u svakom slučaju željeli nastaviti, a e, što se tiče Ekvadora, u svakom slučaju Ekvador e, je postavio to pitanje vezano znači uz prelijevanje imigracijskih tokova i određenih kriminalnih aktivnosti i tako dalje. Zbog toga e, moramo u svakom slučaju pomoći e, vezano uz to i u okviru e, trust, fonda, znači ovog uzemnog fonda mi u svakom slučaju ciljamo te dvije stvari. Hvala, hvala, u svakom slučaju ćemo se informirati o ovom uzajamnom fondu jer tu se radi prije svega i o životima ljudi, ljudima da imaju pristajan život. Hvala. Kao što sam sad e, rekla, imamo zajednički sastanak sa Afetom o Siriji vezano uz humanitarnu krizu. Imamo znači dva UN dužnosnika e, s nama danas u parlamentu i sjednica je u Janu 2 kve 2 u 11 sati.